afternoon for this uh, Monday 28 of September. Lijep pozdrav svima na zasjednju odbora za proračun 28. rujna. Prva točka dnevnog reda je usvajanje dnevnog reda. Ukoliko nitko nema prijegovore, smatram da je dnevni red usvojen. Hvala vam. Glasanje, to je druga točka u obavestima predsjedništva, glasanje će biti između 16.55 i 17.55 danas. Svi zastupnici koji sudjeluju će glasati putem iVote sistema, a što se tiče prijevoda, njega imamo na francuski, engleski, talijanski, njemački, grčki, španjolski, poljski, portugalski i hrvatski, predsjednik kaže mađarski. Ispravlja se hrvatski. Treća točka dnevnog reda je transferi, preostali dijelovi, to nam je već na unutar glasanja, dakle ostale dijelovi proračuna i tu ćemo dati na temu Europskog ombudsmana, riječ izvjestiteljici Gardija bal na kratko, za kratki uvod. Izvolite, imate riječ. Hvala, lijep pozdrav. Samo bih objasnila ukratko ovaj prijedlog za ostale dijelove proračuna, zahtjev za prijenos. Prijedlog je da se izvrši prijenos od 1,375 milijuna. I zamisao je za toga da s obzirom da cijeli proračun za 2020. neće biti potrošen do kraja tekuće godine zbog koronavirusa, da ne iskorištena sredstva budu prenesena u 2021. Imamo preseljenje ureda, jer su trenutno potrebni ti uredi koje, u kojima je Europski ombudsman drugoj službi, tako da je zamisla bila da proračun za najam dobije i tu injekciju, dakle najam i opremanje kako bi se pokrila, pokrio budući najam koji će pak biti na višoj razini nego trenutni. I na taj način ovo bi u budućnosti olakšalo proračun, tako da je to proračunski dobro utemeljeno i taj prijenos će omogućiti povećanje najma koje pak neće imati utjecaja na budući proračun. Ja predlažem da glasamo za to. Hvala, Ajder. Doznao sam da prijevod na njemački se ne čuje, da li je to točno? imali nekoga tko se oslanja na njemački prijevod i hoće li oni moći pratiti na engleskom? Ukoliko da, možemo nastaviti. Imamo li izvjestitelje u sjeni koji možda žele riječ? Mm, gospođa Keller, izvolite. Gospođica Keller, izvolite. Hvala lijepa predsjedniče. Hvala eh, dragi kolege eh, na ovoj prezentaciji. Imamo zahtjev za transfer. Eh, zato treba izvršiti popretne radove. Projekt za nekretnine nije podložan e, proračunskim vlastima jer je ispod praga e, deklaracije. Htjela bih e, reći nešto o tom jer me to se tiče na u nekoliko točaka. ovo element sa površinama E, imamo te prostorije u Strasburu, imamo prostorije u Baklabavel e, e, zgradi. Druga točka, imat ćemo više od 2500 kvadratnih metara, a do sada smo imali 1800 kvadratnih metara. A nasuprot tome, kad gledamo povećanje radova, Europske institucije sada ponovno razmatraju potrebe e, što se tiče kvadratnih metara u uredima. E, da li je europski posrednik uzet o to u obzir i jel e, da li želi to, to veliko povećanje kvadratnih metara u Briselu? Hvala, javlja li se još tko za riječ? Ukoliko ne, zamolit ću glavnu tajnicu Europskog ombudsmana Ženija Danijelo da da odgovor. Izvolite. Hvala vam. Predsjedniče, mogu dati odgovor zastupnici Keller i podsjetiti nas da se mi ne nalazimo na izvoru eh, tog premještanja ureda. Nas je Europski ured za zaštitu podataka zatražio da napustimo trenutne urede svoje u Briselu. Zbog toga smo zapravo prisiljeni potražiti drugi smještaj. E, taj dosije je vrlo dobro riješen od strane parlamenta kao našeg pružitelja usluga za usluge vezane uz zgrade i nekretnine, a moguće i zbog toga što je ured ombudsmana toliko malen, tako da nije osobito poželjna mušterija klijent na tržištu Brisela, pa smo dobili svega tri ponude, tri mogućnosti za naše preseljenje lokacije i sve zapravo nude isti tip prostora. Dakle, mi nismo niti tražili da se preselimo, niti smo tražili ikakav dodatni prostor kao takav. To je jednostavno ono što nam je ponuđeno i naravno mi planiramo to iskoristiti na najbolji mogući način. I analizirali smo taj prostor, uzimajući u obzir i novi trend teleworkinga, tako da to planiramo iskoristiti najbolje što možemo. Potreban nam je dodatni prostor za neke javne događaje, primjerice s nacionalnim uredima pravobranitelja, dakle sa mrežom koju planiramo i na kojoj planiramo i dalje raditi, tako je to sve s moje strane. Hvala vam, sada ću otvoriti glasanje, kvorum je uspostavljen i ovime mogu glasanje proglasiti otvorenim od sada do 17.55. Ovim možemo preći na četvrtu točku dnevnog reda, politiku upravljanja nekretninama. Imamo tu razmjenu gledišta o programu Europa Experience. I riječ dajem zastupnici Linus, glavni ravnateljici opće uprave Indlo kako bi nam na najviše 8 minuta izložila svoju prezentaciju. Gospodin Linus, izvolite. Hvala vam puno i hvala na ovoj mogućnosti da vam se ponovno obratim na temu programa Europa Experience, dakle posjetiteljskom centru koji smo već uz vašu podršku inaugurirali u više država članica od početka 2016. Za početak bih možda čak i otišla malo dublje u povijest. 2011. Europski parlament je u parlamentu otvorio svoj je prvi veći centar parlamentarium, koji je od otvaranja posjetilo preko milijun i pol posjetitelja i to za različite svrhe od takozvanih 360 stupnjeva kina nadalje gdje su i djeca i studenti učenici tinejdžeri pa i odrasli mogli sami vidjeti i procijeniti e, različita podjela institucionalna okruženja i osobito naravno ulogu Europskog parlamenta u zakonodavnom procesu te u svojem radu. Od 2016. Odbor za proračun i predsjedništvo su se zajedno dogovorili oko uspostave i inauguracije prvog vanjskog centra European Experience, Relebnis Europa, u Berlinu gdje je otvoren posjetiteljski centar u istim prostorijama gdje je Europski parlament i Europska komisija imaju svoje urede za vezu i sva predstavništva. 2017. takozvani parlamentari Simone Weil, odnosno posjetiteljski centar u Strasburu je otvoren. Privukao je velik broj posjetitelja u ovih proteklih nekoliko godina preko 150 tisuća eh, van naših normalnih plenarnih zasjedanja i posjeta, što također jasno pokazuje našoj upravi da ima smisla i dalje zgrade imati otvorene za posjetu građanima tijekom razdoblja kada parlament ne zasjeda u Strasburu. U međuvremenu inaugurirali smo nekoliko novih centara u Ljubljani, u Helsinkiju, u Talinu i u Kopenhagenu najnoviji. Trenutno smo u procesu Mm, dakle, već se radi na centru u Parizu. Ako se sjećate, raspravljali smo o tome i prije, a isto tako i u Rimu, Varšavi i Pragu. Danas pred vama stoji nastavak rada odluka predsjedništva uz studenog 2019. na sastanku gdje je donesena odluka da će se do izbora 2024. sve države članice da će sve države članice otvoriti e, Europa Experience centar ukoliko je moguće u istim zgradama gdje su uredi za vezu i predstavništva komisije. No ukoliko to nije moguće ili u određenim zemljama ukoliko se otvori prilika za koju bi predsjedništvo i proračunski odbor odlučilo da se to smjesti na drugoj lokaciji, kao što je u Helsinki, u Finskoj slučaju, to je također dakle moguće gdje je posjetiteljski centar unutar središnje knjižnice, što omogućava e, velik broj posjetitelja i vrlo dobru pristupačnost građanima. Dakle, ovo je za sada samo jedna rana informacija kako biste mogli uz primiti na znanje koje planove imamo i tu smo tu planiramo vrlo brzo pokrenuti istraživanje tržišta u osam država članica i dalje s našim kolegama, dakle ja kolege iz Koma su također prisutni zajednički, blisko surađujemo na ovome pod nadzorom radne skupine predsjedništva o nekretninama, transportu i zelenom parlamentu. Vrlo sam zahvalna na podršci koju smo primili za ovaj projekt dakle, i prošlog ljeta na našem sastanku gdje je glavni tajnik eh, vam mogao izložiti osnovne teme kojima se bavimo u našoj politici za nakrednine i također smo dobili podršku izvestiteljice gospođe Keller, tako da smo mogli razmotriti tu mogućnost ubrzavanja rada kako bi Europa Experience mogla biti uspostavljena i u novim državama članicama što je prije moguće. Naša zajednička procjena kolega iz i Koma zaključila da se ovo pokazalo vrlo uspješnim projektom za posjetitelje, građane koji dobivaju informacije i ostvaruju izravan kontakt sa institucijama, prije svega dakle na lokalnoj razini i u državama članicama. Hvala. Hvala vama, gospođo Linus, gospođo Keller, izvolite. Euh, hvala lijepa, e, gospodine predsjedniče. E, hvala gospođo Linus na ovoj prezentaciji. E, imamo sada jedan prosor za izložbe, za promoviranje evropske, evropskih institucija. Dijelimo vaš entuzijazam, gospođo direktorice, i nastavit ćemo voditi ovu politiku sukladno e, našim propisima. to je uvijek dobra stvar, otvaranje ovakvih prostora. E, naveli ste gradove u kojima to već postoji. E, imamo sada nekoliko gradova koji će se koristiti o ovim novim prostorima. E, možemo imati individualne posjete, male skupine, e, e, kad se radi o skupinama moramo se prilagoditi propisima. Trebamo poduprijeti ovu strategiju, poticati ovo istraživanje koje je već složeno ove prostorije moraju biti lako dostupne, moraju biti e, ugubne kako bismo privukli najveći mogući broj posjetitelja. Gospodine predsjedniče, uzimamo e, na znanje ovo rano upozorenje o ovim novim prostorima e, koji se nam evo nude. Nadam se da ćemo to dovršiti prije kraja 24. 24. godine. Javili se za reč i tko od izvjestitelja u Sijeni. Ili netko od drugih članova. Gospodin Nuzakos, izvolite. Hvala, hvala puno na ovom izlaganju. Kada govorimo o European Experience projektu, on je vrlo važan za naš identitet, a moramo isto tako shvatiti da se ovdje radi o dvije vrste publika. Primjerice, centar može biti e, u našim centrima lociran, tako da možda ovdje, ovdje možemo misliti i na naše građane i na strane turiste, primjerice ako je u Varšavi, Rigi ili nekim isto europskim zemljama, glavna publika bi bila upravo lokalno stanovništvo što je od velike važnosti. U tom smislu jedno što bih volio pitati, kako bismo više informacija dobili od, od drugih centara što se tiče broja posjetitelja i možda prosječnog broja podsjetitelja primjerice na 100.000 stanovnika u matičnoj zemlji kako bismo mogli dati neku prognozu i bolje shvatiti koje su nam tu e, mogućnosti koje se otvaraju pred nama za otvaranje drugih centara. Hvala, zastupnica Linus. Hvala vam lijepo i hvala gospodinu Ušakovsku. E, vrlo važno pitanje. Prije svega, rekla bih da smo obavili nekoliko procjena koje se tiču toga gdje je potrebno smjestiti same centre. I tu bih rekla da je svaki grad različit, tako da jedan model nužno nije u potpunosti primjenjiv i na druge. Tako da ovdje imamo nekoliko kriterija, jedan je broj posjetitelja, zatim pristup što se tiče javnog transporta, zatim običnog transporta konvencionalnog, isto tako pristupačnost za ljude sa smanjenom mobilnošću. Imamo tu energetsko pitanje i zaštite okoliša i funkcionalna pitanja što se tiče centara. Jedan vrlo pragmatičan primjer onoga što se u Helsinki konkretno dogodilo je da smo procijenili situaciju zajedno s kolegama iz eh, opće uprave kom i vezano znaš, naš trenutni ured za vezu i predstavništvo komisije, oni imaju maleni posjetiteljski centar, više poput info točke za posjetitelje i tu je godišnji broj posjetitelja prije bio 3000 godišnje. Govorimo o vrlo malom gradu usporedbi s Parizom ili Rimom ili nekim drugima, no svejedno te su brojke bile prilično niske. Sada, kada se centar nalazi u knjižnici, prva godina već privukla 113 tisuća posjetitelja koji su posjetili Europa Experience, ne samo da su prošli, imaju oni koji su to učinili, no oni koji su doista ušli u centar, zatražili pomoć, postavili pitanja osoblju. Dakle, trenutno smo u provedbi nekih drugih procjena koje idu u smjeru onoga što je potpredsjednik Viland nam dao, koji je također prisutan ovdje i predsjeda radnu skupinu predsjedništva o politici za nekretnine i ondje smo razmotrili mogućnosti kako bi COVID-19 utjecao općenito na tržište nekretnina i kako bismo vidjeli kako možemo na odgovarajući način u svakom gradu otvoriti jednu lokaciju koja će najbolje djelovati. Svakako ću vam dati sve informacije koje vas zanimaju i rezultate provedenih studija čim ih budemo imali. Hvala. Thank you. If no other... Hvala lijepa. Ako nema novih prijava za riječ, e, možemo završiti s ovom točkom o politici upravljanja nekretninama. Hvala lijepa. Prelazimo na petu točku. To je mišljenje Europskog krevetskog suda o mehanizmu za oporavak i otpornost i pozdravljam e, na daljinu gospođu Ivanu Malotić koja je član Europskog revizijskog suda i bila je zadužena za mišljenje o ovom mehanizmu. Kao što znate, trenutno radimo na stavu parlamenta o ovom dosjeu. Važno je da taj instrument ima optimalni oblik kako bi pomogao u oporavku Europe od ove strašne pandemije. Stoga nam je jako drago da ste danas s nama i da čujemo vaše mišljenje o prijedlogu RRF-a. Izvolite, gospođo Maletić, imate 10 minuta. Thank you very much, dear chair of the budget committee. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju e, odbora za proračune, dragi članovi zastupnici. Drago nam je što vam mogu predstaviti naše mišljenje o novom mehanizmu za oporavak i otpornost. E, nedavno ja sam još bio među, mila među vama kao članica odbora Ekona i e, bađeta. Raspravljali smo o pilotnom programu za reforme, o prijedlogu za e, reforme tog e, programa, a ovaj prijedlog pred nama je 20 puta i veći. No, kao što ste e, dobro rekli, ovakva krizna vremena zahtijevaju novi pristup i nove odgovore i ako postoje sličnosti između programa e, za e, reforme i ovog novog mehanizma. Novi je mehanizam daleko obsežniji, pokriva daleko više i ima veće ambicije. Mišljenje je doneseno na vaš zahtjev, a u skladu s vašim zahtjevom pripremili smo ocjenu kao prvo o ukupnom obliku RRF-a, zatim o primjerenosti ovog predloženog instrumenta, financijskom doprinosu i o procesu alokacije, o mogućim rizicima, e, u sklađenosti, e, segment dobrog financijskog upravljanja i e, u segmentu izvješćivanja i praćenja. U mišljenju smo se ograničili na prijedlog komisije, ali smo također uzelo u obzir dogovor koji je postignut na Europskom vijeću 21.7. Još nešto o području primjene i ciljevima prilično su široki, kao što znate, i dijelom se preklapaju s drugim izvorima financiranja u Europskoj uniji. S jedne strane to preklapanje ima posebne strane jer postoji sinergija i komplementarnost, ali naravno moramo se i potruditi da se to realizira. S druge strane veći je rizik dvostrukog financiranja i konkurencije između različitih programa. E, projekti koji su spremni za početak e, se mogu transferirati iz kohezije u RRF e, zbog korištenja e, velikih sredstava na početku, RRF je tu prvi na redu, a ne želimo odgoditi i usporiti korištenje drugih instrumenta kao što su kohezija, horizon i tako dalje. Stoga u svom mišljenju naglašavamo koliko je važno voditi računa o apsorpcijskim kapacitetima, o pripremi projekata i to je jedan od najvećih izazova za provedbu svih europskih instrumenata, ne samo ovog mehanizma. Što se tiče primjerenosti predviđenih iznosa, s obzirom da kriza nije završila i da je teško predvidjeti e, njen dalji nastavak, možemo reći da ovaj mehanizam predstavlja dovoljan i snažan odgovor na krizu u ovom trenutku s obzirom na druge instrumente za oporavak ne možemo razmatrati samo ovaj mehanizam. I u tom smislu je ključno voditi računa o dobroj koordinaciji, komplementarnosti i sinergija. Stoga, dakle, naglašavamo apsorpcijske kapacitete, kapacitete administracije, e, zatim jedan odgovarajući plan e, provedbe za sve projekte za predviđene fondove i izvore i važno je voditi računa o komplementarnosti i sinergije između različitih instrumenata. Treća točka, upravljanje i dogovori oko revizija. RRF ne spada u europski proračun, on je izvan proračuna i financira se pod e, mehanizmom za oporavak e, Europske unije. Dakle, spada pod ostale prihode. Ali komisija ga treba provoditi u izravnom upravljanju u skladu sa financijskom uredbom. RRF također je podložan pravilima iz e, CPR-a kao što i za vrijede za strukturne kohezijske fondove. Međutim, ovaj prijedlog ne spominje izričito e, da li uredba o financijska uredba se primjenjuje i na ovaj mehanizam. Tu postoji jedna mala mala pravna neizvjesnost. I stoga u mišljenju naglašavamo da treba jasno definirati ulogu Europskog parlamenta u proračunskom procesu i u postupku e, davanja različnice. Isto tako vrijedi e, razjasniti ulogu e, Revizijskog suda kod bespovratnih sredstava i zajmova. Zatim smo naglasili važnost kontrolnih instrumenata i važnost učinkovite interne kontrole i mjere protiv prevara u odnosu na nove rizike koji tu nastaju. Jer dodatan iznos koji će se trošiti u kratko vrijeme povećava pritisak na sustav nadzora. E, svi zajedno o tome moramo voditi računa. Čuli smo e, lijepe brojke, imamo mm, zanimljive iznose u odnosu između e, ciljeva i alokacija. To su četvrta i peta e, točka. Mi smo zapravo objasnili da ta veza nije tako jasna što bi moglo odgoditi provedbu. I upitno je hoće li ciljevi biti ispunjeni. No za sada je e, prerano o tome govoriti i zahtjevalo bi mnogo vremena. Osnova za isplatu financijskog doprinosa su planovi za oporavak i otpornost. E, tu naglašavamo izazov u harmoniziranoj ocjeni i visokoj kvaliteti planova s obzirom na e, visoke e, ciljeve RRF-a, što bi moglo dovesti do planova koji će pokrivati e, široko bolje pitanja i tema, ali neće biti dovoljno fokusirani i specifični. O tome svakako treba računa. Planovi i ocjene će u velikom dijelu nastati iz dijaloga između komisija i država članica. Taj pristup načelno pozdravljamo jer povećava ulogu država članica kao vlasnika, ali treba isto tako osigurati dovoljnu razinu ambicioznosti u planovima. Isto tako treba predvidjeti pokazatelje i važne koruke. Ocjena komisije slijedi kriterije koji se preklapaju i koji bi se trebali e, dalje razjasniti i pojednostavniti. Mi dajemo i primjer i e, govorimo o tome e, što tu treba pojasniti kod ocjene komisije. Priprema i provedba planova za oporavak i otpornosti, kao što znate, preklabat će se sa pripremom novih operativnih programa za razdoblje 21. 2027. za omotnicu za koheziju i bit će e, isto paralelno sa e, reformskim programima u okviru europskog semestra. E, važno je osigurati u svim mjerama e, opet provjeriti postoji li sinergija, jesu li usklađeni. E, o svemu tome komisija mora voditi računa kako bi se smanjilo administrativno opterećenje i e, štedilo na vremenu. Još jedan zaključak o izvješćivanju i praćenja. Što se tiče pokazatelja, slažemo se s komisijom da to treba e, to se dogoditi na, na razini države članica kako bi se vodilo računa o specifičnosti svake zemlje, ali treba isto tako voditi računa o općim ciljevima i o zajedničkim kriterijima za ocjenu e, planova svih država članica. Komisija bi trebala razviti zajedničke pokazatelje i određiti e, ciljeve koji su specifični na europskoj razini, jer Bez toga i bez zajedničke metodologije bit će vrlo teško e, ovo pratiti i dati revizorsko mišljenje. Hvala lijepa, gospođo Maletić. Prvi e, komentar e, izvjestitelj u sjeni, izvjestiteljica u sjeni Gardija Zabal Ajder, tri minute. Hvala lijepa, gospodine predsjedatelju. Budući da je gospođo Maletić e, e, iznijela ovo mišljenje, trebam reći kako je lijepo vidjeti je e, ponovno u ovoj videokonferenciji. Slažem se s mnogime što ste rekli i što revizorski sud govori općenito. Mislim da će biti za države članice izazovno postaviti ovakve planove za oporavak i za investicije. No, bez obzira na sve, mislim da je naša uloga olakšati provedbu ovoga programa i osigurati najbolji e, mogući učinak. E, naravno, uloga Europskog revizorskog e, mišljenje suda ističe preklapanje i države članice će nastojati sve to razjasniti kako bi se izbjegla e, nepoželjna preklapanja i dupliranja. Možda bi trebalo provjeriti koji su to kriteriji za alokaciju sredstava. Trebalo bi osigurati je li to u skladu sa e, objektivnim učinkom e, COVID-19. Isto tako postoji važna vremenska ograničenja, značajna ograničenja za provedbu ovog prijedloga komisije. Vodi se računa i o stavu e, vijeća, međutim e, vijeće je htjelo da se to smanji za jednu godinu, parlament je bio protiv, o tome će se još pregovarati. Govorili ste o pojednostavljenju evaluacije. Tu bi me e, zanimala, zanimalo čuti primjere kako je to moguće pojednostavniti jer e, očito poželjno je da implementacija bude e, dinamična. E, govorili ste i o zahtjevima za isplatu, o složenosti postupka zahtjeva za isplatom. Zanimalo bi nas koji su tu vaši prijedlozi da se proces pojednostavi i ubrza. Hvala lijepa sada izvjestitelji u sjeni, gospodin Hari Kano. Hvala lijepa. E, ja želim zahvaliti gospođi Maletić e, što nam se danas obratila. E, RRF će biti napredak za Europe, za Europe i to će biti dobro za ekonomski rast, za investicije, pomoć će našim gospodarstvima da se nose s ovakvim šokom. Moramo osigurati da se sredstva investiraju na taj način da korist imaju, isticu korist imaju građani. E, moramo spriječiti da se novac e, troši uzaludno e, iz političkih razloga, ne smijemo Eh, uzrokovati skandale, moramo eh, osigurati eh, odgovornost, jasnoću i praćenje trošenja ovog novca na europskoj i na nacionalnoj razini. Rekli ste da želite da se eksplicitno definira uloga koju Europski revizijski sud treba imati. Čudi me što bi to moglo biti potrebno. E, možda biste mogli i reći na koji način želite da mi to osiguramo. E, zatim što se tiče suzbijanja prevara, e, kako ste tu ulozi razmišljali jer takve vrste nadzora su obično u nacionalnoj nadležnosti. Kako Europski parlament može osigurati da se e, novac troši na način kao što je to bilo zamišljeno u europskim institucijama? Hvala lijepa, gospodin Pözelager. Yes. Can you hear me well? Yes, we can. Dobro, sajmo. Da me čujete. Hvala lijepa na izvješću, na prezentaciji. E, slažem se s mnogim pitanjima koja su ovdje postavljena. Želim postaviti još dva pitanja. Jedno pitanje se odnosi na e, prijenos e, drugih sredstava u ovaj mehanizam. Što o tome mislite? I drugo pitanje se odnosi na nedavnu, nedavno, nedavnu komisijnu komunikaciju. Mislite li da se ona odnosi na teme kao što su nedostatak zajedničke metodologije koju ste spomenuli, zatim trošenje novca za zeleni plan i zeleno gospodarstvo. Drago mi je da ste postavili problem jasne definicije uloge parlamenta i pitanje postupka davanja razrešnice. I mi smo e, već e, u tom smjeru imali neka pitanja i bilo mi je nam drago raspravljati o tome s vama i s drugim izvjestiteljima u sjeni. Hvala lijepa. E, nemamo više E, drugih predsjedatelja u sjeni e, u videovenzi. Prema tome idemo na spontana javljanja. Gospođa Markeš. Dobar dan. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. E, želim zahvaliti gospođi Maletić na ovom izlaganju o izvješću Revizorskog suda. Ovaj mehanizam je simbol solidarnosti Europske unije. Pokazuje da se Europa može nositi sa ekonomskim posljedicama eh, ove pandemije. Takav mehanizam mora se primjenjivati na transparentan i učinkovit način sa jasnim i vidljivim rezultatima. On ne smije eh, propasti E, niti u smislu područja primjene, e, niti u smislu učinka. Ovaj osjećaj e, vlasništva i odgovornosti država članica je ključan. Treba biti reformi i investicija i to moraju nositi i tražiti države članice. No fiskalne reforme u Italiji su drugo nego u Nizozemskoj i moramo zato jasno odrediti ciljeve. Svaka država članica e, će imati odgovornost za takve procese. Ako postoji tradicionalni kohezijski mehanizmi, e, da želimo osigurati da ti novci u istinu stižu u relevantne e, sektore gospodarstva. E, postoji godišnja strategija za rast i e, vijeće e, nastavlja s poslom na fondu za oporavak. Možemo li sačuvati ravnotežmu između institucija? Hvala lijepa. EKR, gospodin Zile. Hvala lijepa gospodine predsjedatelj, hvala gospođi Maletić. E, imam nekoliko pitanja. Parlament ne nastoji unaprediti ovaj prijedlog. Postoji zahtjev da se sredstva troše namjenski. Mislite li da bi detaljno e, određivanje namjena sredstava e, učinilo dobro ili postiglo suprotan e, učinak. Tu je pitanje VFO-a u nekim članicama čak i ako stvorite najbolje moguće bolnice, a ne mogu plaćati svoje zaposlenike, kako će to onda funkcionirati? Eh, oni će onda otići u druge zemlje. A 9. rujna je Revizijski sud rekao da e, samo 8-9 najsiromašnijih e, zemalja, one koje imaju BDP na razini 75%, dobivaju samo 25% ovih sredstava u RFF-u. Što zapravo RRF-u? Što zapravo znači taj vaš komentar? Hvala lijepa. Gospodin Hašik, eh, Renew Europe. Hvala lijepa gospodine predsjedatelji. Hvala lijepa gospođo Maletić. Ovo je jako dobro eh, tempirano Jako je važno da države članice određuju svoje planove za zelene investicije i reforme. Ako je to pravi prelaz, onda treba spriječiti e, preklapanje investicija. E, govorim naravno i o fosilnim gorivima i povećanju takvih kapaciteta. Pozivamo na E, čiste i zelene ciljeve i pokazatelje. To će nam pomoći da ispunimo ciljeve koje smo svi dogovorili. U tom kontekstu mi je drago što postoji 10% postotni cilj e, biodiverziteta to je važno i simbolično u ovom mehanizmu. To je mehanizam za sljedeću generaciju i moramo slušati što kaže ta sljedeća generacija. A danas smo to čuli i od gospodina Davida Attenborougha. Hvala lijepa. Gospođo Maletić, mogu li vas pozvati da kratko odgovorite na neke od ovih pitanja i komentara? Izvolite. Madame Maletić, Gospođo Maletić, molim vas uključite se. Ispričavam se, zaborila sam pritisnuti e, audio i mikro. Hvala na pitanjima. Što se tiče prvog pitanja koje je postavila gospođa Ajdor i drago mi je da i ja vas vidim ovdje na sastanku i drago mi je da možemo ponovno surađivati. Što se tiče kriterija za alociranje sredstava i osiguranje da je to upravo zona područja koje je COVID najviše pogodio, pripremili smo jednu ocjenu i uistinu smo upravo to htjeli činiti, provjeriti e, odgovara li alociranje sredstava ciljevima ovog mehanizma. Jedan od ciljeva je odgovor na e, korona krizu. U četvrtoj tablici u mišljenju smo prikazali da e, deset država članica koji dobivaju najveći iznos, samo četiri će imati e, veći prosječni pad ekonomije u Europskoj uniji veći nego prosječni. E, dakle, e, ne pogađaju se one zemlje koje su najviše pogođene. I e, zatim analiza najmanje razvijenih zemalja je pokazalo da treba voditi računa o cilju kohezije. Ne želimo povećati neravnoteže i razlike u ovim kriznim vremenima. Naravno da se to događa, ali mi moramo koristiti instrumente da to spriječimo. Nalaz je da sadašnja e, podjela sredstava nije u skladu s ciljem ostvarivanja kohezije naše izračuni su pokazali da preko dvije trećine sredstava se dijeli na 14 država čiji je BDP 90 ili više posto europskog prosjeka, a jedna četvrtina sredstava se daje osam državama članicama koji imaju 75% ili manje e, od 75% europskog prosjeka BDP-a. Što se tiče alokacije naše Zaključak je na temelju e, kalkulacija upravo takav. Što se tiče razdoblja za komisijnu ocjenu planova, mislimo da bi to vrijeme trebalo smanjiti e, kada govorimo o službenom, formalnom e, odobrenju. E, važno je što prije krenuti sa neslužbenim konzultacijama još ove godine. I komisija mora e, iznaći načina e, kako omogućiti što skoriju predaju prvih planova i nakon tih neslužbenih konzultacija moramo vidjeti kako osigurati da za vrijeme formalne ocjene komisija to može obaviti brže e, kako sve omogućiti u kraćem razdoblju, a da to ne ugrozi e, kakvoću same ocjene. I kao što sam rekla, e, jedan od izazova je pitanje administrativnih i apsorcijskih e, kapaciteta na europskoj razini i e, opet povezano s provedbom e, tog mehanizma na razini država članica, to zapravo nije definirano u predlogu uredbe. Komisija će u smjernicama svakako postaviti e, druga pravila, različita pravila za države članice i želimo naglasiti da je e, važno koristiti što više postojećih struktura, na primjer one za e, kohezijske fondove jer one funkcioniraju vrlo dobro i mudro je Eh, upotrijebiti iste institucije, a ne izmišljavati nove eh, instrumente za provedbu ovog mehanizma. Eh, tako treba sagledati pojednostavljenje, dakle institucionalno, ali i u smislu kontrole okoliša i drugih segmenata. Što se tiče zahtjeva za isplatom i složenosti tog zahtjeva, mi smo naglasili da je ovo složen postupak i e, zbog toga smo naglasili da je važno odrediti kriterije tako da se izbjegava preklapanje i da nema e, mnogo prostora za interpretaciju e, realizaciju e, realizacije na razini države članice. Dakle, mnogo toga će se tu događati e, u neslužbenim individualnim e, konzultacijama između komisije država članice. Ali potrebni su nam čvrsti kriteriji za donošenje odluka i to ide i u smjeru zahtjeva za isplatu, a ne samo ocjene. E, pitanje uloge e, revizora to je u sklopu naše ocjene e, pravila o upravljanju i revizora. Ovo je dakle izvan VFO-a, ali se primjenjuje financijska uredba i primjenjivat će se od strane komisije kroz izravno upravljanje. Ali e, ima e, manjih pravnih e, nejasnoća i neizvjesnosti glede uloge Revizorskog suda i Europskog parlamenta. I zato smo rekli da to treba jasno odrediti unutar ove uredbe. I moramo vidjeti da odredbe iz financijske uredbe o e, postupku davanja razrešnice se primjenjuju i ovdje. Isto tako treba e, razjasniti da revizorski sud ima nadležnost ne samo za bespovratna sredstva, za područje bespovratnih sredstava, nego i za zajmove. Što se tiče mjera E, protiv prevara, odnosno suzbijanja prijevara. Tu smo naglasili da tijekom prvih godina novog VFO-a na raspolaganju su veliki iznosi u odnosu e, u usporedbi sa prijašnjim VFO-om, što je opet e, velik teret koji će utjecati na cijelo okruženje i postupak e, nadzora. E, zbog toga tu treba jačati nadzor i treba koristiti već provjerene instrumente na razini država članica. Imamo mnogo postupaka i pravila u vezi sa nepravilnostima i suzbijanjem prevara za druge instrumente. Stoga to treba ovdje operacionalizirati i za ovaj novi mehanizam i treba ih dalje jačati e, jer će biti potrebni novi kapaciteti. E, eto, to smo htjeli, e, tu smo htjeli staviti akcent. Što se tiče dijeljenja uprave, upravljanja, to je pitanje dobro postave, gospodin Damijan Pezelager kao što smo rekli na početku. Ako imate e, projekte koji trebaju krenuti, onda se može dogoditi da projekti, da će e, projekti biti pokrenuti u sklopu ovog mehanizma, a da neće biti dovoljno kohezije, e, opet u vezi sa apsorpcijskim kapacitetom. A prenos zajedničkog upravljanja ovdje nije ograničeno, ali to ograničenje postoje u smislu e, CPR-a. Dakle, e, odredbe CPR-a su zapravo ograničenje za ovakav prijenos. Ali rekli smo da bi to bilo dobro da ovo ne ovisi samo o odredbama iz jedne druge uredbe, nego da neke odredbe treba uključiti i u uredbu u RRF-u. Ne znam imam li još vremena. E, nastojala sam odgovoriti na najvažnije. E, predsjedatelj, mislim da ste pokrili velik dio svega. E, hvala na prezentaciji, hvala vam na odgovorima. Okay, then we go to point... Uh, Idemo na točku šesto o Europskom uh, fondu za prilagodbi globalizaciji Španjolska. Gospođa Valerija Ayer ima tri minute za svoju prezentaciju. Izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče od 2004. Uh, do 2019. E, brodogradnja je u Europi mnogo izgubila. E, brodogradnja je prešla u e, Aziju. Evropska brodogradilišta nisu našla nova tržišta, a u Aziji su prešli na složenu brodogradnju. Imamo sve vrste brodova koji se sada tamo proizvode E, e, e, i svi drugi brodovi se više proizvode u Aziji. U svakom slučaju imamo veliki prekomjerni kapacitet u brodogradnji. Koreja i Japan su također ušli u europsko tržište i brodogradnju. Osim toga, e, oni su razvili nove sektorske politike e, i mjere. Imamo državne subvencije i druge poticaje koji e, stimuliraju brodogradnju. I na kraju imaju i nove trgovinske mjere kako bi poduprli brodogradnju. svi ti akteri su uzrokovali e, veliki pad e, narudžbi u Europi. Te su narudžbe prešle u Aziju i druge kontinente. E, oni također imaju i preferencijalna porezna rješenja kako bi potakli svoju brodogradnju u ovom izvještaju e, predlažem da podupremo 960 radnika koji su otpušteni u e, brodogradilištima u Španjolskoj, u Galiciji. E, imamo program potpore, obrazovanja, osposobljavanja i drugih poticaja u traženju posla, novog radnog mjesta to jest. E, ukupni e, e, poticaji će iznositi više od 3 milijuna eura. 60% od toga će doći iz Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji. Biti će to 2 milijuna 54 tisuće 400 eura. To će e, pomoći razvoju unutarnjeg tržišta i reintegraciji ovih radnika na tržište rada. I hvala gospođo ER. Ima li nekoga od izvjestitelja u sjeni koji žele nešto reći? Gospođa Laporte, ja bih htjela reći da naš klub podupire ovaj e, izvještaj. Samo sam to htjela reći. Gospođa Vana ima riječ, izvolite. Hvala predsjedatelju, hvala gospođo izvjestiteljice za vaš rad na ovom dokumentu. E, zeleni, kao što znate, e, e, snažno podupiru EGF. To je važan instrument za direktnu potporu radnicima koji pate od učinaka globalizacije a i krize covid. Ovo je jasan slučaj za mobilizaciju EGF-a. To su radnici iz malih i srednjih poduzeća E, ta poduzeća e, surađuju sa velikim e, brodogradilištima. Konkurencija Azije je jasna i to ima loš utjecaj na brodogradnju u Europi. Podupiremo i pomoć socijalnim partnerima to će nekako ublažiti učinak na tržište rada u Galiciji. Stoga jako cijenimo ovaj izvještaj i naravno podupričemo izvještaj. Hvala, gospodin Garikano. Hvala lijepa, predsjedniče. Htio sam samo reći kako mi je bilo drago da vidim ova, ovih 3,4 milijuna eura za potporu radnika u Galiciji koji su otpušteni e, e, to je velik dio radnika u Galiciji i ima veliki negativan utjecaj na Galiciju. E, osposobljavanje i pomoć pri traženju novog radnog mjesta će zaista pomoći ovim radnicima. Potpuna podrška s naše strane. Hvala lijepa. Ima li još nekoga ko želi e, intervenirati? Idemo na zadnju točku našeg dnevnog reda, e, VFO, e, vlastita sredstva, plan oporavka, stanje pregovora. Imamo ovdje pregovorački tim, imali smo sastanke sa Europskim predsjedništvom za vrijeme njemačkog predsjedništva to, i to od kraja kolovoza. Naš je cilj da postignemo e, sve, sveukupni politički sporazum do kraja listopada e, o omotnicama e, vlastitih sredstava, uloga proračunskih vlasti u sljedećem BFO i e, zeleni programi, rodna jednakost i vladavina prava. Današnja razmjena e, će se e, ticati situacije u pregovorima. Kakav je sadašnji trenutak? Ovo je, imamo Jana Olbrichta, su izvjestitelja za VFO. Izvolite. Hvala predsjedniče. Da, nažalost, nisam mogao doći zbog e, covid -a. Što možemo reći o petom trilateralnom sastanku pod njemačkim predsjedništvom? To je problem je e, je da e, imamo podjele unutar vijeća. To je problem među državama članicama da se nađe rješenje. Kako shvatiti paket e, VFO i fond za oporavak i vladavinu prava? ono što imamo danas. Ponavljam, neke od država članica, sedam njih, ne žele e, postupak ratifikacije. Ako nemamo odluku i kompromis e, sa parlamentom, e, mi zemlje članice, članice parlamenta ne možemo dati suglasnost ako nemamo e, VFO. A bez fonda za oporavak to neće biti moguće učiniti. Istovremeno imamo probleme sa e, fondom za oporavak i vladavinom prava. Što mi predlažemo njemačkom predsjedništvu je da krenemo napred u nekoliko elemenata što se tiče mene i gospođe e, Marke, što je VFO. VFO. Moramo imati e, jačanje određenih politika, 15 politika e, koje smo opisali u rezoluciji. Borimo se da nađemo novac za jačanje ovih politika. Naravno i vijeće i komisija nisu spremni da e, slijede ovu liniju. Vidjet ćemo što će se dogoditi u budućnosti. Mi kao izvjestitelji smo spremni da e, idemo u fleksibilnu debatu. To će biti važno za naš e, odbor. To je ključno za odbor, ali u prvom redu moramo imati jasnu poziciju o jačanjima određenih fondova. Vrijeme brzo prolazi. E, moje mišljenje da ako e, se stvari ovo nastavi, onda ćemo imati, e, morati imati plan za izvanredne situacije. Gospođa Markeš, hvala predsjedniče. Neću ponavljati informacije koje smo već dobili. Ja sam samo htjela E, spomenuti dvije teme. E, u prvom redu gornje granice. Kako možemo uvjeriti vijeće i komisiju, kako možemo uvjeriti vijeće da e, povisi gornje granice? Predsjednik je otvoren za to povišenje, a drugo, imamo li načina da ih povećamo? To je drugi korak, to znači fleksibilnost, marže, e, provedbu. To je sljedeći korak. Nakon prvog koraka e, moramo imati odgovor predsjedništva što se tiče e, povišenja gornje granice. Druga stvar se tiče tiče sljedeće e, e, Next Generation EU. ovaj e, program je ukorijenjen u VFO-u. Moramo imati taj fond za komisija mora imati sposobnost da ide na tržišta, a prije toga nacionalni parlamenti moraju ratificirati povećanje a kako bi to se učinilo, vijeće mora otvoriti postupak ratifikacije za e, nacionalne parlamente. Još uvijek čekamo da se donese ta odluka od strane vijeća. I e, isto tako e, vladavina prava. Imamo prvu reakciju od 2018. od E, od strane vijeća. Možda ćemo sljedećeg tjedna ih vidjeti da su spremni e, pokrenuti mehanizam e, vladavine prava. Govorimo o vladavini prava, a ne o vfo Mi, mi povezujemo kapacitete u vladavini prava, to jest mehanizam vladavine prava i VFO. E, drugo, e, e, dobijamo dojam iz raznih zemalja da jaki mehanizam VFO-a oni neće dati ovlast vijeću da otvori ratifikacijski proces u nacionalnim parlamentima. Eh, nadovezujem se na ono što je rekao kolega. Mislim da je važno da budemo svjesni da to su, da su to eh, eh, izazovi s kojima smo suočeni što se tiče pregovora o VFO-u. To znači program i gornja granica. Hvala gospođo Markeš što se tiče vlastitih sredstava i tim za vlastita sredstva gospodin Fernandez e, nije ovdje. Gospođa Jer će nam dati gledište o pregovorima što se tiče vlastitih sredstava. Hvala predsjedniče. Koja odgovornost? stanovište parlamenta je jasno od početka, trebamo reći. To je jedan od dokumenata uh, u kojem su stanovište parlamenta i eh, njemačkog predsjedništva su bliska. O čemu raspravljamo? To je eh, to da vlastita sredstva pokrivaju E, e, u najmanju ruku posuđivanje i naše programe. To je zahtjev Europskog parlamenta. Sada radimo na jednom e, tehničkom tekstu. Imali smo politički sporazum, ali imamo još probleme na drugoj strani, na tehničkoj strani međuinstitucionalni sporazum njemačko predsjedništvo je e, prihvatilo to načelo međuinstitucijskog sporazuma e, u kojem imamo i kalendar vremenske rokove e, nismo još počeli o tome pregovore ne znamo točne datume vremenskih rokova vremenskog rasporeda nismo o tome došli do uspješnog zaključka. Trebamo imati vremenski raspored. Tu smo imali veliku većinu na plenarki da uvedemo porez na ugljik do 2023. i Eh, i eh, dogovor o porezima na trgovačka društva do 2026. Eh, otvoreni smo za kompromise. Moramo još o tome razgovarati sa njemačkim predsjedništvom. Moramo garantirati sredstva. Ova različita vlastita sredstva i izvori mm, mm, mm, ne možemo naravno utjecati na ratifikaciju u nacionalnim parlamentima, ali želimo osigurati proces koji će biti što je jasniji moguć. Mm, e, e, o tome sada raspravljamo sa njemačkim predsjedništvom E, e, čekamo e, datume za, od komisije i od vijeća. Evo toliko o glavnim točkama što se tiče vlastitih sredstava. A vladavina prava. Danas popodne velik poslanik je ukazao na dokument E, koji je e, poslala njemačko predsjedništvo e, o situaciji u, na području vladavine prava. Po našim, po očekivanjima njemačkog predsjedništva trebala bi deblokirati vijeće i prema tome očekivanja su pozitivna. Hvala lijepa, Valeriji gospodin Andresen za horizontalne teme. Hvala. Što se tiče horizontalnih tema i tu imamo mnogo neriješenih nerješenih problema. E, imamo potrošnju na klimatske promjene, e, rodna jednakost je također jedna od tema što se tiče formulacija, mislim da još e, imamo e, mnogo elemenata koje treba raspraviti. E, moramo se osigurati da ne završimo sa lijepim formulacijama, ali bez ikakvih promjenima za sljedeće godine u europskom proračunu. Borimo se i za jake mehanizme klima, rodna jednakost, o tome stalno raspravljamo, ali onda dobivamo e, e, mišljenje e, revizorskog suda, kaže nam se da to nije dovoljno dobro. Imali smo zanimljivih rasprava, ali nismo još završili u prvom redu moramo osigurati da nakon eh, jakih instrumenata za oporava, oporavak eh, još eh, uvijek moramo poraditi na proračunu za suzbijanje klimatskih promjena. Znamo da u vezi sa e, instrumentom za e, oporavak. E, cilj za klimu će biti 30% više. A, a, klimatski ciljevi za drugu polovinu pro, proračuna će biti 25, 26, 27%. I onda nećemo moći postići ciljeve zelenog dila koji želimo imamo i e, potrošnju od 10% e, na zelene ciljeve i to treba e, ispregovarati u sljedećih nekoliko dana i tjedana. Nakon današnjeg sastanka, rekao bih, imamo još mnogo posla. Sastanci koje smo danas imali, ne znam E, što o tome misle drugi članovi pregovaračkog tima. Mislim, s moje strane nisam jako optimističan. E, ključno je da budemo složni. I, mm, e, pritisak koje je njemačko predsjedništvo vršilo kroz medije. Moramo ostati složni i ne smijemo popustiti moramo pokazati da se ne može tako prekovarati. Moramo pokazati da smo mi spremni na kompromise, ali unatoč tome trebamo napredovati u sadržaju. Ne radi se samo o brzini, radi se o glavnom o sadržaju. O treba, na tome treba poraditi sljedećih nekoliko dana. Potpuno se slažem, naročito sa zadnjim dijelom onoga što si rekao, ali, e, a slažem se i s prvim dijelom. E, teškoće pregovaranja, pritisci, mm, e, to nas prilično uzrujava, ali ipak ćemo zadržati hladnu glavu. E, imamo dvije teme koje nisu dovele do dobrog rezultata. To, to post, situacija postaje sve napetija i mi smo pod sve većim stresom. E, lica nam se sve više grče. Nervozni smo. E, hvala vam svima, članovima pregovaračkog tima Sada se obraćam e, izvjestiteljima u sjeni. Gospodin Körner ima dvije i pol minute. E, budite kratki. Gospodine predsjedatelju, hvala lijepo. Bit ću kratak. Osvrnut ću se samo na jedan aspekt, iako se e, spomenuo čitav niz aspekata. Danas smo čuli da je njemačko predsjedništvo vijeća ima poziciju o mehanizmu vladavine prava. I nažalost, e, njemačko je predsjedništvo još dalje oslabilo već slab ishod e, sastanka na vrhu. Tu nema više puno mehanizma vladavine prava. Njemačka, njemačko predsjedništvo e, naglašava da treba što prije napraviti kompromis, da treba jačati programe, vlastita sredstva, etc. etc. i da ne budemo cijepidlačke oko vladavine prava. Međutim, sve je to međusobno povezano. E, svaki euro koji završi na krivom mjestu, koji e, završi u korupnim e, rukama prijatelja i pajdaša raznih tehnokrata, će smanjiti ono što ide ljudima to, kojima to zaista treba. I sve je to povezano sa vladavinom pravom. E, načelno je pitanje smatramo li da je Europska unija samo poslužni aparat za uzimanje novca ili je to zajednica e, koja se temelji na pravu. Čujemo da raste pritisak e, vijeća, odnosno predsjedništva vijeća na parlament, da ne otežavamo situaciju i da treba što prije nešto riješiti. Međutim, mi moramo e, kao parlament reći da vidimo hoće li Orban zaista provesti ono čime prijeti ili samo blefira. Trebamo e, stati na loptu. Ja ne znam kao mlad zastupnik hoćemo li za sedam godina uopće imati prilike pregovarati o VFO ako tako e, dezavuiramo europske vrijednosti. E, mislim da tu Europski parlament mora biti dosljedan. Hvala. Robert Zilo, sljedeći ima riječ. Hvala predsjedatelju. Mislim da se nema mnogo za dodati onome što nas je pregovarački tim obavijestio. Razmijenjem informacije unutar kontaktne skupine, samo je potrebno razumjeti da imamo još neko vrijeme do pregovora, nakon čega će stvari biti vrlo oštre i mogli bi doći do razočaranja u javnom mnjenju, pogotovo ako se dvije, odnosno tri institucije ne uspiju dogovoriti, osobito kada govorimo o novcu koju ljudi u mnogim državama članicama očekuju. I to je, mislim, ključno, zbog toga bih volio da pregovarački tim, drago mi da se držite čvrsto, ali u određenim točkama moramo pronaći dobra rješenja uh, uz ovo njemačko predsjedništvo koje je čvrsto i koje želi doći do kompromisa, ali taktički govoreći važno je kakve ćemo kompromise dobiti. Mislim da imamo još par tjedana, mjesec dana, a nakon toga će biti malo teže i za parlamente Hvala. Hvala, gospodin Papadimulis. Hvala. Smatram da je stvarni problem u tome da ne stvaramo nikakav napredak, a odgovornost je tu na vijeću. Vijeće kupuje vrijeme, a istodobno optužuju kroz sve svoje propagandne mehanizme optužuju Europski parlament. I zapravo samo kupuju vrijeme kako bi izvršili pritisak na nas, jer navodno Europski parlament je taj koji stoji na putu sporazuma dok zapravo mi smo ti koji su najkonstruktivniji i najspremniji za napredak. Ništa nije učinjeno, ni što se tiče vlastitih resursa, ni vladavine prava, ni o horizontalnim pitanjima, niti što se tiče o povećanju razine rashoda koje tražimo od svibnja, mi smo spremni zapravo ovdje još od 2018. Spremni smo za kompromis, ali kompromis znači i da vijeće treba malo se pomaknuti što oni ne čine. I to moramo prenijeti dalje. Kao Europski parlament i pregovarački tim kako na kraju ne bismo završili u zamci zaglavljeni, stjerani u kut i tada ćemo morati velike ustupke dati na kraju krajeva. Dakle, konačni kompromis ukoliko bude svega par metara udaljen od početnog stajališta vijeća, kilometrima udaljen od početnog stajališta parlamenta, kako ćemo to objasniti našim biračima? Hvala vam. Iš, prešao bih sad na izvestelju Sijeni za vlasta sredstva, zastupnica Laporte, ništa zastupnik Kurman. Slušajte. Malo sam zabrinut jer vidimo da imamo teškoća za vlastita sredstva i na kraju u najboljem slučaju, u optimističnom slučaju će imamo jednu lošiju situaciju. E, e, Brine me budućnost. E, ovo se, moramo to deblokirati u stvarnosti i to što prije moguće. Što se ostalog tiče, e, horizontalne teme, Erasmus i tako dalje. Moramo i tu napredovati, naročito što se tiče kriterija za ekološku tranziciju. Što se tiče vladavine prava, e, odlučili smo da Mm, imamo, da se borimo za vladavinu prava. E, I to smo odlučili. E, nadam se da ćemo imati isti e, entuzijazam u svim klubovima u nadolazećim mjesecima na tom području i da ćemo se dalje boriti za vladavinu prava i, i na područjima gdje nema potrebe za jednoglasjem moramo dovršiti ovu priču sa vlastitim sredstvima. Shvatili smo da je to teško sa vijećem, ali komisija se mora pokrenuti. Ona mora podržiti ono što mi želimo. E, parlament je bio jasan, komisija također mora biti potpuno jasna E, e, evo, e, trebamo se uskladiti sa našom planetom. Moramo iz, izaći iz ove klopke, iz ovog ucjenjivanja. Hvala lijepa. Hvala za spontane javljanje. O... Madame Guardia Zabal. Zastupnica Guardia Zabal je ovdje. Izvolite. Slažem se s prethodnim govornicima. Pregovori vrlo sporo napreduju i doista me čudi zamisao o tome da bi njemačko predsjedništvo trebalo, da je trebalo izvršiti pritisak krajem prošlog tjedna. Naime, u parlamentu već dvije godine čekamo nešto o vlastitim sredstvima, o MFF-u izvijeća i bilo kakvo kašnjenje i odgode s te strane doista nisu zbog parlamenta. Mi smo prvi koji žele što je prije moguće doći do sporazuma, no to ne znači sporazum po svaku cijenu. Tako da smatram da postoji određena strategija njemačkog predsjedništva kako bi se ratificirala predlog vijeća i mislim da je naša odgovornost da ispregovaramo bolji rezultat nego ono što je zaključeno prije ljeta u vijeću. Dakle, trebali bismo nastaviti s pregovorima, vladavina prava je od ključnog značaja i trebali bismo pregovarati, raspravati o tome kako bismo na tu temu napredovali. Zastupnik Rašik nije prisutan. Ovime dakle završavamo ovu točku, osim ako se netko još ne želi javiti za riječ, komentirati Dakle, još vam mogu reći da tehničke rasprave su neprekidno u tijeku. Ako neki od nas dijelju iscrpljeno, to i zbog toga. A sljedeći službeni tirolog je u ponedjeljak petog. Sljedeći ponedjeljak, dakle. A trijalog nakon toga u četvrtak osmoga. E, vrši se pritisak na nas da započnemo s trijalogom i da ne odustanemo, ne izađemo dok ne dođemo do sporazuma, no odbili smo to. Prije svega želimo značajniji napredak ostvariti, osobito što se tiče programa, ali ne samo programa, dakle prije nego što prihvatimo takvu pregovaračku situaciju koja je svako delikatna Dakle, ako krenemo bez određenog napretka koji bi već napred bio ostvaren prije nego što se pristupi takvim sastancima. U svakom slučaju obavještavat ćemo vas, ali skoro sigurno će stvar biti dugotrajna i zamorna prije nego što dođemo do bilo kakvog ostvarenja, ali mi smo na to spremni. Hvala. Imat ćemo sada pauzu. I sljedeći sastanak bit će 12. listopada. Imamo zajednički odbor, sastanak odbora sa ikonom i sljedeće glasanje u 18.45. Vidimo se za 20 minuta, pa ćemo sjesti zajedno s kolegama iz pregovaračkog tima na par minuta. Hvala. Nažalost, Jose Manuel nije ovdje. možda dođe. Hvala.